Uh, okay, so I, I think we are... Um, we have already spent the 15... Mislim da smo već potrošili ovih 15 minuta koliko, smo, koliko kasnimo. Sada ću se prebaciti na portugalski. Dobar dan svima. Budući da naša predsjednica danas nije ovdje, ja ću voditi e, naš današnji sastanak. Predlažem vam da započnemo sa usvajanjem dnevnog reda. Evo, Imamo jednu malu digresiju prije nego što nastavimo s usvajanjem dnevnog reda. Dakle, moramo dodati jednu točku, odnosno promijeniti e, jednu točku, a to je peta točka, odnosno Europski stup socijalnih prava. Kao što vidite, ova točka će biti odgođena za sutra i to će postati 14. točka sutra na dnevnom redu. A danas ćemo umjesto točke pet, odnosno Europskog stupa socijalnih prava, dakle to će postati zadnja točka na dnevnom redu sutra. Ima li možda kakvih prigovora? Dobro, onda možemo usvojiti ovaj izmijenjeni dnevni red. I možemo započeti sa sastankom. Idemo na točku broj 2, a to je odobrenje zapisnika sa sjednice održanih 11. i 12. srpnja, 12. srpnja, 1. rujna i 5. rujna. Zanima, li, zanima me, želite li možda unijeti kakve izmjene u zapisnike? Ako ne, u redu. Onda ih možemo smatrati usvojenima. Dobro. Sada onda idemo dalje i započinjemo s današnjim radom. Evo, krećemo prvo sa e, seminarom, sa radionicom o ravnopravnosti spolova. u Europskoj uniji e, znači ravnopravno žene muškaraca u godinama 2014. i 2015. Izvjestitelj za to izvješće je Ernest Urtasun. Nakon toga imamo i radionicu na kojoj ćemo čuti e, tri izlaganja. Virginia Langbach, ona je ravnateljica Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Ona je jedna od govornica. Zatim tu je i gospođa Francesca Betio koja je profesorica ekonomije e, na Sijenskom sveučilištu u Italiji i također imamo gospođu Ineke Klinge koja je predsjedateljica savjetodavne skupine za rodnu ravnopravnost u okviru programa e, Obzor 2020. Nakon ovog kratkog predstavljanja naših izvjestitelja, odmah bih htio dati riječ izvjestitelju Ernestu Urtasunu da nam održi uvodno izlaganje od pet minuta. Izvolite. Zahvaljujem, govorit ću na španjolskom. Evo, na prvom mjestu želim zahvaliti e, trima izvjestiteljicama. Vjerujem da ćemo danas imati jako važan radni dan. Kao što i sami znate, mi smo E, započeli e, ovaj rad koji se tiče godišnjeg izvješća vezanog uz ravnopravnost spolova, te smo održali već prve rasprave sa izvjestiteljima u sjeni da vidimo koji su prioriteti. To izvješće je već i predstavljeno, ali ova će nam rasprava i tekako dobro doći e, da čujemo mišljenja triju izvjestiteljica koje smatramo iznimno važnima. I također je bitna rasprava po pitanju amandmana koji se tek treba podnijeti i vidjet ćemo kako ćemo predstaviti to konačno izvješće. Naš glavni cilj je da utvrdimo izvore nejednakosti i također da utvrdimo e, sve one činjenice koje stvaraju prepreku kada govorimo o ravnopravnosti spolova i također da e, kada govorimo o institucijama u Europskoj uniji da to postane nešto što se e, razriješi na razini javne politike. Također Danas e, smo e, za e, tajnišem raspravljali o tome da bi trebalo proći kroz sva ona pitanja koja se tiču ravnopravnosti muškaraca i žena. Na prvom mjestu htio bih odati počas Europskom institutu za ravnopravnost spolova zato što su nam oni dali jako puno podataka na kojima smo radili. E, to su podaci koje smo iskoristili od institute koji su nam jako koristili i zato mi je drago što je ravnateljica e, ureda instituta ovdje. I drago nam je što Europski institut može igrati e, jako važnu ulogu i da će ta uloga biti što važnija i sve važnija u budućnosti budući da je ona temeljni dio ovog našeg rada na izvješću. Zato želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim svima koji e, e, rade u institutu. Također, Gospođa Klinge je ovdje e, kao profesorica e, e, ekonomije i ona nam također može pomoći da vidimo sve te postupke koji se tiču europskog semestra, politika razvoja, zapravo svega onoga što mi radimo po pitanju provođenja programa Obzor 2020. Jer ono što mi trebamo napraviti je smanjiti te nejednakosti. To je ono što treba biti naša glavna tema. Evo, zahvaljujem izvjestiteljicama i sigura sam da će nam biti jako drago čuti njihov doprinos našim sastanku sastanku. Hvala. Hvala ti Ernest. Dobro, evo sada predlažem da e, damo riječ prvo Vinđiri Langbak, koja je ravnateljica Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Evo, e, htio bih e, samo na početku podsjetiti da imate samo 15 minuta na raspolaganju i zato vas molim da se evo držite tog vremena koje imate. Hvala vam. Uh, Hvala vam lijepo. Neću komentirati sve što stoji na prozirnicama, osim indeksa koji je spomenuo gospodin Urtasun. Tu smo dodali i još neke podatke iz drugih studija koje smo odradili na pojedine specifične teme. Na početku vas želim podsjetiti kakva je bila situacija 2015. godine. To je bio drugi indeks. Ovdje možete vidjeti u sredini prosjek na razini Europske unije. Vidimo da je napredak prema ostvarivanju ravnopravnosti spolova još uvijek spor. 52 je dakle broj bodova koliko je od 2005. godine dobio samo određen broj. Tako da vidimo da tu još ima mnogo prostora za poboljšanje. Postoje neki zabrinjavajući trendovi, da kako e, sam status pokazuje pad, marginalizacija e, rodne ravnopravnosti i ugrožavanje rodne ravnopravnosti kao područje politika. U nekim državama članicama je došlo do e, povećanja e, različitih e, građanskih pokreta gdje se zapravo dovodi u pitanje potreba za politikama rodne ravnopravnosti. Tu su pred nama sad i neki novi izazovi kao što su ekstremno seksualno nasilje te zdravlje, pitanje zdravlja kod dakle, izbjeglica, žena izbjeglica, radikalizacija i ekstremizam koji se oslanjaju na e, rodne stereotipe. A to ima veze sa promjenom u demografskoj situaciji u ruralnim područjima. Također postoji veća razlika između bogatih i siromašnih. Što se tiče indeksa ravnopravnosti među spolovima, Ovdje možete vidjeti kakva je situacija. U velikim državama članica, u velikom broju država članica je došlo do napretka, međutim, kod nekih nije zabilježen napredak, nego baš suprotno. I sada bih spomenula glavno područje rada koje um, dakle, se vezuje uz ekonomsku neovisnost žena. Mi smatramo da je to preduvjet za ostvarivanje rodne ravnopravnosti te inkluzivni gospodarski rast. Europska unija se e, primiče stopi zaposlenosti 7%, međutim e, prosječna stopa zaposlenosti žena je sustavno niža u odnosu na stopu zaposlenosti kod muškaraca. Nadalje, što se tiče zaposlenja na puno radno vrijeme, dakle ako pogledamo tu stopu, vidimo da je stvarna razlika među spolovima još uvijek razmjerno velika. Ako se to poveže sa situacijom vezanom uz djecu, vidimo da je, ta, da je uistinu ta razlika velika. Dakle, kod parova sa djecom e, razlika je najveća, isto tako kod samohranih roditelja. I to pokazuje e, koliko postoje različitih e, faktora u različitim skupinama, dakle kod muškaraca i kod žena. Ovdje vidite ukupno stanovništvo. Ovdje niže vidite agregirane podatke o nejednakosti među spolovima. Dakle, vidimo da parovi sa djecom da su najviše izloženi riziku od te velike razlike među spolovima. Ovdje vidimo kakva je situacija u Njemačkoj. Mi radimo na objedivanju podataka za pojedine zemlje. Dakle, ako usporedite e, parove bez djece, vidimo da nema razlike, međutim, što obitelj ima veći broj djece, to se povećava razlika, e, to se posebno odnosi na obitelji koji imaju troje ili više djece. Zatim stopa zaposlenosti, e, razlika stopi zaposlenosti je 3%, dakle 82% muškaraca i 44% žena koji su aktivno zaposleni. Što se tiče rada na nepuno radno vrijeme, e, dakle to je također čest razlog zbog kasnije razlike u mirovini između muškaraca i žena. 32% žena i 90%, i 9% muškaraca rade na nepuno radno vrijeme. Dakle, e, to je četiri puta češće kod žena nego kod muškaraca. A stopa neaktivnosti kod žena je e, također dvostruko veća, gotovo dvostruko veća nego kod muškaraca. Ovdje na primjeru Malte možete vidjeti razlike između muškaraca, stanovnika Malte i tu je prosjek niži od evropskog i razlike između muškaraca i žena su vrlo velike. Kada je riječ o zaposlenosti, to ne mora uvijek značiti izlazak iz siromaštva. 9% žena i 10% muškaraca ima primanja koje su ispod razine praga siromaštva. 25% žena i 36% muškaraca žive u siromaštvu, a to je posebno razvidno i vidljivo kod migranata. Žene migrantice imaju slabije šanse da se zaposle, tako da su još više u opasnosti, još su više izložene siromaštvu. Kao što vidite, najveća razlika je između žena koje su strankinje, one imaju najnižu stopu zaposlenosti u odnosu na e, žene koje su sa Malte a što se tiče muškaraca tu je razlika veća u ove dvije kategorije. Više od 6 milijuna, odnosno 70% e, žena koje su nisko kvalificirane i 2 milijuna muškaraca u dobnoj skupini od 26 do 64 nisu nikada bili zaposleni. Ovdje isto tako vidite razliku između onih koji su rođeni u EU i oni koji nisu. Dakle, tu je opet razlika među spolovima dosta velika. Razina obrazovanja je iznimno važna kada je riječ o sudjelovanju na tržištu rada. E, najveća skupina nezaposlenih su mladi ljudi, ali je najveća razlika među spolovima e, u među u kategorijama koje su starije dobi. Mi već desetljećima u Europskoj uniji vidimo da i ti demografski trendovi utječu na budućnost. Sljedeća tema je novac. Dakle, ovdje bih još nešto rekla o obrazovanju. Dakle, nisko kvalificirana radna snaga, kod je riječ o muškarcima. Vidimo da, naime, kad je riječ o ženama, E, ima 49% žena koje nisu radno aktivne, bilo iz vlastitog e, izbora ili zato što naprosto nisu mogli naći zaposlenje na tržištu rada zbog nekih drugih čimbenika. Žene u Europskoj uniji su više izložene siromaštvu zbog e, nejednakosti među spolovima na tržištu rada, a siromaštvo koje se mjeri u kućanstvu pokazuje da zapravo se ne vidi često jesu li žene ekonomski ovisne ili ne. Ukoliko jedan od roditelja izgubi prihod od rada, dakle situacija je sljedeća, velik broj parova, posebno onih koji imaju djecu, su izloženi monetarnom siromaštvu. 60% parova sa djecom, dakle ovdje to možete vidjeti u ovom ljevom stupcu, su izloženi siromaštvu u Europskoj uniji. Naime, to su podaci iz 2014. godine. No, u situaciji gdje je otac u obitelji izgubio posao, odnosno primanja, obitelj se morala oslanjati samo na primanja majke ili pak na nekakve e, na socijalnu pomoć. 70% tih parova s djecom je u takvoj situaciji zapalo u siromaštvu. Što se tiče e, siromaštva, stope siromaštva i socijalne isključenosti i e, dugoročne životne perspektive, vidimo da e, nema gotovo nikakve razlike među spolovima kod mladih ljudi koji imaju manje mogućnosti, međutim te se razlike povećavaju sa dobi iz mnogih razloga koje smo spomenuli, dakle razlike u plaćama, gubitak prihoda i tako dalje. E, dakle, ta dugoročna perspektiva je iznimno bitna kada govorimo o ravnopravnosti među spolovima. Što se tiče vremena, e, dakle, e, rekla sam da su žene posebno zastupljene među radnicama na nepuno radno vrijeme. Vidimo koliko sati muškarci provode na radnom mjestu, dakle, oni provode 30 sati na putu do radnog mjesta, a kod žena je to 50 sati. Ovdje vidimo koliko je e, sati odrađuju žene e, koje rade na nepuno radno vrijeme. I tu vidimo zapravo da žene vrlo često rade dvije smjene, rade na puno radno vrijeme, a još je, to je još izraženije kod onih žena koje rade na nepuno radno vrijeme. Imamo još jedan primjer iz Njemačke gdje vidimo da ima četiri puta više žena koje rade, a koje također obavljaju i kućanske poslove i koje kuhaju barem jedan sat dnevno. Što se tiče neaktivnog stanovništva, to smo detaljno analizirali, Dakle, neaktivno stanovništvo, oni koji ne traže posao. Dakle, ovaj primjer iz Slovačke u 2005. godini. U razdoblju od 2005. do 2015. godine došlo je do povećanja od 28% žena koje ne traže zaposlenje u odnosu na 40% 2015. godine i tu vidimo da postoje različiti razlozi za tu situaciju, ali ona se svakako ne poboljšava. 2015. godine 29% žena na razini Europske unije u dobi od 20 do 64 godine bilo neaktivno. 20% njih nije tražilo radno mjesto zato što su skrbile za djecu ili su pak obavljale neke druge kućanske zadaće. E, vrijeme e, na raspolaganju ženama i muškarcima također se tjesno vezuje u socijalnu isključenosti i aktivno građanstvo. Sposobnost pripadnika našeg društva da aktivno sudjeluju u životu i da razviju osjećaj pripadnosti. Posebno e, kada je riječ o ženama migranticama koje osim tradicionalnih uloga kod kuće mogu naići na prepreke koje se tiču socijalne uključenosti kao što su jezik, razina obrazovanja, nedostatak priznanja kvalifikacija te e, diskriminacija na tržištu rada. Kao što možete vidjeti, postoji jedna multidimenzionalna perspektiva, zato govorimo o dakle, e, jednoj cijeloživotnoj dimenziji. Tu postoje različiti razlozi za nejednakost. Govori, spomenula sam samohrane roditelje, tu imamo primjer Roma ili žena migrantica. Dakle, tu postoje neki ciljevi e, koji su specifični za postizanje rodne politike. Međutim, te politike se često smatraju neobvezujućima i vrlo rijetko ulaze u proračunski ciklus. Rodna ravnopravnost često se mjeri po postignutim rezultatima, e, odnosno po onome što je poduzeto, a ne po onome što je ostvareno. Kako bi se smanjile razlike među spolovima, potrebne su jasno definirani potrebni su jasno definirani ciljevi e, u e, donošenju i procesima politika na razini Europske unije, primjerice u europskom semestru, što bi dovelo do veće transparentnosti. Srednjoročna revizija višegodišnjeg financijskog okvira također je dobra prilika da se analizira učinak proračuna Europske unije na žene i muškarce kako bi to bilo transparentnije i kako bi se poboljšalo planiranje budućeg višegodišnjeg financijskog okvira na način da se bolje odgovori na postojeće izazove. Ovdje možete vidjeti i indeks koji možete pronaći i na našoj web stranici. Mi to redovito ažuriramo. Ako želite dobiti dodatne statističke podatke od nas, slobodno nam se možete obratiti. Hvala lijepo. Puno vam hvala na ovoj prezentaciji koja je bila jako stvarna i zaista ukazuje na e, realnost tih činjenica. A sada ćemo čuti profesoricu Francesku Betio sa sveučilišta u Sijeni. Izvolite. Hello everybody. Dobar dan. Kao ekonomistica vrlo je eh, veliki zadatak pokušati u samo 15 minuta reći nešto što eh, nije banalno o ravnopravnosti spolova. Dakle, zadatak koji sam si dala jest zadak koji je već najavljen. Naime, utvrditi koji su glavni prioriteti. Znam da će te o tome razgovarati u samom izvješću o stanju ravnopravnosti, tako da, sam, da mi se je dala jedan popis stvari. E, naravno, radi se o multidimensionalnom problemu, tako da je taj popis dugi. Dakle, zadaća moja ovdje sada jeste da jednostavno utvrdim dva ili dvije ili tri ključne točke koje se ne bi smjele zaboraviti s ekonomskog stajališta i one e, bi trebale e, na neki način usmjeriti politiku. Kako bi se to učinilo? Počet ću sa dobro poznatim autorom o pitanjima. Nestalo je, oprostite. Dobro poznati autor iz SAD-a, njegovo ime je Goldin, ona je povjesničarka i to e, ekonomska povjesničarka i ekonomistica i ona je na neki način analizirala i ocijenila e, promjenu koje su žene, američke žene e, prošle i go počela je govoriti o takozvanoj tihoj revoluciji, Dakle, moje pitanje pos ovdje jest, možemo li govoriti o jednoj tihoj revoluciji za žene u ekonomiji Europe, e, koristeći naravno i e, e, ekonomske kategorije. Pod pitanje je da li ta promjena koja se događa je zaustavljena zbog dulje recesije nego što je ona koja je bila u SAD-u za SAD ta, eh, Goldin eh, govori o dvijema eh, fazama, a to je takozvana evolucionarna faza i nedavna faza koju ona naziva revolucionarnom, a dio evolucionarne faze su napredak na polju zapošljavanja, a dio revolucionarne faze jest nešto drugo. A posebno radikalne promjene prema toj povjesničarki u trima aspektima, a to je e, u izborima i u odlučivanju ženja. Dakle, prvo, prva promjena tiže se e, obzor i možete vidjeti da li u vrijeme investicija, da li žena može procijeniti je li će to dovesti do rezili, a drugi je identitet. E, ja ću to preskočiti s obzirom na vrijeme. Je ono što me e, zaista zanima je treće, a to je upravo ta ekonomska perspektiva, a to je odlučivanje. Ovdje, kao što možete vidjeti, postoji razlika da li odluke o, odluč, o e, radnim stazi su zajednički donesne, dakle, je li žena udana, je li u dugoročnoj vezi, da li žena je drugi zarađivač u e, obitelji koja koja preuzima odluke svog e, muža na tržištu rada. Dakle, kontekst je između potpunog zajedničkog odlučivanja i jednakosti e, e, uloga nasuprot drugi zarađivač koji koji preuzima koji e, glavnog muškarca dakle uzima kao neku referentnu točku. Sa ekonomskog stajališta odlučivanje je ključno. Dakle, ono što ću učiniti jest sljedeće ja ću pretpostaviti da u Europi e, ne treba, e, ne treba e, ništa gledati u SAD kao neku veliku promjenu, nego dakle ja ću govoriti, ja ću govoriti o odlučivanju. I propitivanje odlučivanja ja ću predstaviti tri različite, tri velike e, razlike, dvije ili dvije su poznate, treća manja. Dakle, pogledajte e, tu ljubičastu crtu, to je razlika a to je razlika u plaćama između muškaraca i žena i vidite da u Europi da od kraja 90 se odvija promjen no promjena je relativno manja, dakle 16,5 e, je trenutno, trenutno razlika, iako postoji određeni napredak. Druga je razlika, koju je vjerojatno vam poznata do sada, je, je razlika u e, mirovinama. Dakle, kolike su mirovine za žene u odnosu na e, muškarce, to je ova zelena crta i tu možete vidjeti da je razlika i to možemo vidjeti tek nekoliko proteklih godina, jest oko 40% i ona je relativno stabilna, što znači da žene prosječno dobivaju 40% mirovina nego muškarci. I postoji treća razlika, a to su crvene točke, a to je otprilike oko 40% i kao što možete vidjeti e, što je E, e, oni, postoji još jedna razlika koja se odnosi na općenitu cjelokupnu razliku u prihodima između muškaraca i žena. Dakle, općenite razlike. To znači, to je vrlo jednostavan koncept. Ako uzmete sve muškarce i žene u razdoblji od 50 do 65 godina i zbrojite njihove prihode, dakle ono što žene donose kući, dakle one koje rade i one koje ne rade i učinite to za muškarce, uzmete prosjek, podijelite to i vidite da u prosjeku uzevši sve žene, one nose kući nešto poput 40% manje nego muškarci. Dakle, to je vrlo slično ovoj razlici u mirovinama. To su mjese, na mjesečnoj osnovi, na godišnjoj osnovi i kao što možete vidjeti ta e, razlika se malo smanjila tijekom recesije od 44 na 41 što je e, poboljšanje i ostaje stabilna. Dakle, radimo, govorimo o prvim godinama recesije. Jedan od razloga jest što su žene se bolje ostvarile, bolje rezultate tijekom krize nego muškarci i dakle i jedni i drugi bili su loši no muškarci su bili malo lošiji, tako da je na neki način eh, je na neki način eh, pitanje eh, jednakosti tu dostignemo. Dakle, tu postoji kako bismo zaista ostvarili napredak sa ekonomskog stajališta u pogledu ravnopravnosti spolova, moramo mora se postaviti pitanje ko donosi slaninu kući. Dakle, je li to... Ovdje možete vidjeti sastav razlike od tih 40% koji je e, razlučen na e, komponente. Dakle, vidite dakle, crni dio je zbog toga što puno manje žena nego muškarica radi. Dakle, radi se o razlikama u stopi zaposlenosti. Žuti dio odnosi se na razliki u e, plaći po e, satu rada. Oprostite, žuti dio da i žene koje rade, e, rade manje sati nego muškarci, te narančasti dio je zbog toga što na e, osnovi sata rada e, muška, žene dobivaju 16% manje nego muškarci. Dakle, te tri, ta tri elementa koji e, zajedno zbrojena daju nam tu, tu ukupnu razliku. Ono što želim naglasiti u vremenu koji mi preostaje naše gospodarske politike, a to je pitanje koje želim postaviti i ne, naravno neću odgovoriti na njega, jest svakako ću ga postaviti naše gospodarske politike koje Europske, Europska unija vodi, hoće li one vjerojatno zaista agresivno e, se napasti i pokušati razriješiti i smanjiti tu razliku. Postoje tu dva pitanja koja vidim, koja će, tome stoje na putu, a to je jedno da je pitanje rada djelomično e, radno vrijeme koje je Eugenija također pokrenulo. Ako pogledate natrag, jedan od sastavnica ove razlike u prihodima je činjenica da žene koje rade rade puno manje radno vrijeme, dakle puno manje sati. Dakle, to je sigurno važno. Kako? Kako stvari u toj perspektivi e, idu? Između 2000. i 2015. E, povećanju neto prihodu u 27 država članica Europske unije bilo je, dakle u zaposlenosti žena 10,6 a povećanje u e, e, zaposlenosti djelomično i bio je od 7,1%. Dakle, oko 70% e, povećanja, neto povećanja kao rezultat zapošljavanja žena bilo je temeljeno na rad na, na dio radnog vremena, ne na puno radno vrijeme djelomično zbog toga svaka četvrta žena koja je radila dijelo na samo e, e, dijelo radno vrijeme svakako bi željela raditi više. Dakle, e U svakako poboljšava stopu zaposlenosti žena na račun vidjeti prosječan broj sati koji pada. Dakle, ako gledamo unatrag ono s obzirom na naše ciljeve, dakle e, s obzirom na zaradu koju žene preuzimaju od muškarece, onda tu dvije stvari idu u e, različitim smjerima, dakle poboljšavate stopu zaposlenosti, ali smanjujete broj sati rada. Stoga se tu nameće jedno, jedan, e, jedan problem i tu treba poprilično zbalansirati. Dakle, Europa je duboko podijeljena i kao što znate ekonomski, dakle smatra, govorila sam u ekonomskom smislu, i što se tiče e, ravnopravnosti spoliva, e, e, situacija je vrlo različita. Ako pokušate, ja vam neću dati sada detalje, ali ako pokušate reći ako stopa e, zaposlenosti žena će će e, prosječno e, napredovati istom stopom koja je zapažena između 2000. i 2015, dakle prije krize i za vrijeme krize, onda koliko koliko će trebati vremena za žene da bi postigle onaj cilj od 75% zaposlenosti, bez obzira je to to puno ili dio radnog vremena, što je dio e, strategije 2020, dakle za 27 država članica Europske unije bit će potrebno do, potrebno do 2037. a za cijelu EU. No ako izdvojite one zemlje u kojima je e, najmanja stopa zaposlenosti ni muškaraca i one žene, i to su upravo one e, zemlje koje su najviše pogođene e, krizom i mjerama stabilizacije. To su zemlje koje uključuju Španjolsku, Portugal Grčku, Irsku, možda sam neke i zaboravila. I, I ako uzmete te zemlje i ponovite ovu e, vježbu, onda će to razdoblje e, biti produženo do 2062. godine. To znači jedna stvar koju se ne smije zaboraviti kada se ocjenjuje napredak u ravnopravnosti spolove, dakle sa ekonomskog stajališta za Europu, je te e, izvorno pitanje Dakle, napredak mora biti e, brži, ali ne e, e, niži i upravo sada vidimo suprotnu situaciju i to je problem. Dakle, zaključno, ako Goldens mišljenje o napretku u zaposlenosti žena, da je da je to bio evolucionarna pretpostavka za radikalnu promjenu. To je naime ona što kaže e, za e, stanje u SAD-u, onda u Europi moramo zaključiti kako moramo još uvijek se e, još uvijek pozabaviti upravo sa tim pitanjem pretpostavke. Krizu koju smo vidjeli je na neki način izjednačio poziciju i muškaraca i žena na tržištu rada i to prema dolje. No, potpuna integracija europskih žena je na istoj razini, dakle postoji kao što smo vidjeli e, sa onih 40% razlike u e, zaradama muškaraca i ženata. I ključno pitanje koje treba postaviti, da li naša sadašnja europska ekonomska politika je na, e, na razini tog zadatka, a i ovdje ću e, ostaviti vas e, razmišljati o toj temi. Mislim da sam prešla svoje vrijeme od 15 minuta. Puno hvala. Hvala vam na još jednoj sjajnoj prezentaciji. A sada ćemo čuti gospođu Ineke Klinge. budem passar então à ona će imati ovu posljednju, posljednje izlaganje prije nego što otvorimo raspravu. Um, Uvaženi članovi odbora, Uistinu mi je velika čast što ste me pozvali da vam se danas obratim. Ja ću govoriti o rodnoj dimenziji u kontekstu istraživanja i inovacija. Dakle, na koji način integriranje analize spolnih i rodnih pitanja može poslužiti u jamčenju izvrsnosti u istraživanju i inovacijama. Ne znam koliko je to važno u izvješću o kojem trenutno raspravljate, ali evo mene su pozvali da nešto kažem o tome. Istraživanje je nešto što e, gdje se rijetko ili gotovo uopće ne govori o, o ženskim potrebama, međutim to se više ne može smatrati izvrsnošću u istraživanju. Integriranje rodne analize sastavni je dio istraživačke izvrsnosti i poboljšava e, tehnologiju, inovacije i znanje koje se na taj način proizvodi. To doprinosi robi i uslugama koje će biti bolje prihvaćene od potencijalnih tržišta, te se također dovode u pitanje rodni stereotipi i važeće norme. Lijepo želim vas uvjeriti da je potrebno poduzeti napore kako bi se integriranje rodne dimenzije e, stavilo na prvo mjesto i kako bismo krenuli dalje od pukih riječi i kako bismo krenuli na konkretnu izradu prijedloga. Zašto je to pitanje toliko važno? E, kakva je trenutna situacija u sklopu obzora 2020. te kako se to odražava u radu savjetodavne skupine za rodnu ravnopravnost kojoj pripadam. Također ću reći gdje smo vidjeli da postoji prostor za poboljšanje, navest ću vam neke primjere najbolje prakse na međunarodnoj razini, te ću iznijeti preporuke. Dakle, ovo su ciljevi e, u sklopu obzora 2020. u području dakle, ravnopravnosti spolova. Mislim da vam je to dobro poznato. Ja ću se ovdje koncentrirati na treći cilj, a to je rodna dimenzija u kontekstu istraživanja i inovacija. Želim e, vrlo jasno i precizno reći što to znači rodna dimenzija, budući da je tu došlo do zbrke. Dakle, ne radi se o tome da žene sudjeluju u istraživanju i u postupku donošenja odluka, niti u tome da istraživački instituti trebaju e, biti više usmjereni na žene. Riječ je o sadržaju samog istraživanja i inovacija, a posebno e, kada je riječ o metodologiji koja se primjenjuje. Radi se o tome da se koristi, e, koriste nove metode kako bi se e, poboljšao znanstveni rad i u tom smislu su na raspolaganju određeni dokazi o tome kako biološke razlike između muškaraca i žena ne možemo zanemariti u područjima kao što su e, medicina i biologija. No, to se isto tako odnosi na druga područja kao što su dakle promet, e, zaštita okoliša i tako dalje. Analiza rodne dimenzije, nešto što je teže objasniti, radi se o tome da trebamo biti svjesni u kojoj mjeri e, rodne norme koje se tiču postupaka i ponašanja žena i muškaraca utječu na istraživanje i inovacije i to vrlo često na nesvjestan način. Naša metoda e, u analizi pokušava prevladati ove prepreke. Mi ne želimo da norme koje se temelje na tradicionalnim stereotipima utječu na razvoj znanja i inovacija. To može dovesti do gubitka života, te novca, te e, isto tako izgubljenih prilika na tržištu. Dakle, to je e, upravo zašto je važna rodna dimenzija kako bismo stali na kraj paradigmi e, da je jedna mjera postoji za sve. Moramo uzeti u obzir različite potrebe muškaraca i žena, te uzeti u obzir različite čimbenike koji su važni za spol i rod, kao što su dob, etnička pripadnost, seksualna orijentacija te e, socioekonomski status. Kako bismo se pripremili za obzor 2020. i osnažili integraciju rodne dimenzije u politike, postoji jedan e, projekt koji e, je iznjedrio te metode koje sam sada spomenula, vjerojatno su vam poznati ti resursi, postoji jedna web stranica i postoji i publikacija koja je na raspolaganju. E, dakle, do toga možete vrlo lako doći. U sklopu obzora 2020. podnositelji zahtjeva e, se upućuju na te instrumente, posebno kada je riječ o temama koje su relevantne za rodnu e, i spolnu dimenziju. Ovdje također postoje i primjeri iz prakse koji pokazuju na koji način integracija rodne dimenzije dovodi do stvaranja novog znanja koje je bolje prilagođeno potrebama muškaraca i žena i općenito potrebama na tržištu. To se odnosi na sve aspekte obzora 2020, bilo da je riječ o biomedicini, istraživanja na životinjama, e, istraživanja osteoporoze, kardiovaskularne bolesti kod žena, dakle u pitanjima javnog zdravstva vezano isto tako u e, nezarazne, e, vezano uz bolesti koje nisu zarazne, uz rak, nanotehnologije te tehnologije kojima se pomaže starim osobama E, to sve možete pronaći na e, web stranici gdje se nalaze te inovacije. Dakle, kakva je trenutna situacija? Mi imamo nekoliko tema u našem radnom programu. Naime, autori radnog programa smatraju da su e, te teme vrlo bitne iz perspektive rodne dimenzije. Mi imamo i savjetovnu skupinu za rodnu ravnopravnost koja ima zadaću savjetovati komisiju vezano iz integriranje rodne dimenzije u druge mjere i politike. Mi se sastajemo dva do tri puta godišnje. Također smo iznijeli svoje prijedloge za eh, vezano uz različite teme. Um, za radni program 2014-2015 i za sljedeću godinu. Također smo svali, dali svoj doprinos strateškom planiranju, iznijeli smo neke konkretne ideje koje se tiču podređenih podru, određenih područja koja su važna uh, za uh, rodnu tematiku. Imamo i neke svoje inicijative kao što su smjernice za odabir evaluatora koji imaju iskustva u području rodne dimenzije. Do sada još nije definirano što znači iskustvo u tom području. Mi isto tako ove godine poduzimamo neke dodatne aktivnosti. Prema tome, e, koje su trenutno najvažnija pitanja? Ja sam ovdje Predočilo dva pitanja. Kao prvo poboljšati postupak evaluacije za prijedloge koji se tiču rodne dimenzije. Ukoliko želimo da se u prijedlozima uzme u obzir rodna dimenzija, onda također moramo imati i odgovarajuću evaluaciju. Isto tako želimo poboljšati e, stručno znanje evaluatora u području rodne politike. Dakle, na koji način poboljšati e, postupak evaluacije prijedloga. Dakle, ocjenjuje se izvrsnost, učinak i provedba. E, dakle, ova rodna dimenzija bi spadala pod izvrsnost, dakle to ne utječe na učinak ili provedbu. Međutim, ono što nedostaje su konkretna pitanja o tome e, na koji način je rodna dimenzija ugrađena u projektni prijedlog. Dobili smo povratne informacije od različitih evaluatora, posebno onih koji su stručnjaci za rodnu tematiku ali i od nekih drugih. Vezano uz to što bi trebalo biti, e, koji bi trebalo biti e, obvezni aspekti e, rodne tematike u projektnim prijedlozima. Također je ustanovljeno da postoji razlika između politike, ravnopravnosti spolova i prakse u postupku evaluacije tako da se zapravo ne uzima u obzir relevantnost rodne dimenzije i to se zapravo ne uzima u obzir kod konačne dodjele bodova. To je frustrirajuće posebno za one stručnjake koji e, ukazuju na važnost e, rodne spolne analize. To isto tako nije u skladu sa, odluč, sa zaključcima vijeća iz 2000, uz prosinca 2015. godine, gdje se govori o tome da se moraju graditi pitanje ova pitanja i u sklopu ovih postupaka. Integriranje e, rodne dimenzije također je važno i u kontekstu srednjoročne revizije višegodišnjeg financijskog okvira gdje će se pokušati ustanoviti koja je njezina dodana vrijednost. Treba nam sustav e, gdje će, se na, gdje će rodna dimenzija dovesti do većeg broja bodova. Isto tako trebaju postojati konkretna pitanja za svaki dio obzora 2020. E, kanadski zavod za zdravstvo je čak izradio i neke indikatore koji se tiču biomedicinskog istraživanja i istraživanja u zdravstvu. Također mislim da je važno da se poveća potpora za integriranje rodne dimenzije na način da se kaže kada ta problematika nije relevantna za neku konkretnu situaciju. Te situacije možemo nazvati legitimnim iznimkama, ali da kako za to treba postojati argumentirano obrazloženje. Kako poboljšati e, stručno znanje evaluatora u području rodne e, dimenzije prijedloga? Ispričavam se, ovo je zapravo je nešto što mi nije više potrebno. E, dakle, kako poboljšati stručno znanje evaluatora? Mi e, tražimo mnogo od istraživača, od podnositelja zahtjeva, oni imaju instrumente, ali nismo progovorili o tome da je potrebno i da evaluatori e, budu brifirani prije samog postupka evaluacije. Mislim da tu ima prostora za poboljšanje. Evaluatori moraju biti još stručni u području ove rodne problematike od podnositelja zahtjeva i zato smo došli do ideje e, da bi se trebalo e, omogućiti obuka na internetu, dakle to je ostvareno u Kanadi. Oni su uzeli stvarne e, prijedloge prijedloga kako bi prijedloge projekata kako bi poboljšali E, stručno znanje evaluatora, dakle to je jedan kratki tečaj nakon kojeg nakon svakog modula možete, dobijete potvrdu o, odrađenom modulu. Mi u Nizozemskoj sada imamo jedan novi istraživački program pod nazivom e, Rodna tematika i zdravstvo koje e, je dobilo 22 milijuna 12 milijuna iz dakle, javnog državnog proračuna. Dakle, i tu se postavlja isto pitanje kao i sklop obzora 2020, kako dati upute evaluatorima i podnositeljima zahtjeva. Dakle, ja sam e, dala sve od sebe kako bi objasnila koje instrumente mi imamo na raspolaganju. Ovo su moduli iz Kanade koji su prilagođeni nekim dijelovima biomedicinskog istraživanja, dakle e, primarno istraživanje, kliničko istraživanje i istraživanje u području javnog zdravstva. Na kraju želim iznijeti nekoliko preporuka. Nadam se da sam uspjela promicati dobro razumijevanje rodne dimenzije kako bi se izbila zbrka sa e, rodnom ravnotežom, kako bi se smanjio jaz između teorije i prakse i kako bi se povećao e, povratna ulaganja i isto tako kako bi se bolje iskoristila kreativnost mladih znanstvenika, istraživača. Hvala. Zahvaljujem vam. Evo, zaista smo sada čuli tri e, iznimno e, dragocjena izlaganja Evo, od srca vam zahvaljujem na svemu što ste nam rekli. To će sigurno doprinijeti ovoj raspravi koju ćemo sad otvoriti. Ja vam predlažem da e, imamo 15 minuta za pitanje i odgovore. Izvolite. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, ja bardzo dziękuję za te Dame i gospodo, hvala vam na ovim prezentacijama. Napose smatram da prezentacija gospođe Franceske Betje je vrlo važna zato jer je ona predstavila razliku u mirovinama i cijelokupnu cjelokupnu razliku. Smatram da su te razlike dobri pokazatelji razine E, ravnopravnosti muškaraca i žena. Ako postavimo pitanje gdje smo u borbi za jednaki tretman muškaraca i žena, onda moramo postaviti pitanje koja je razlika u mirovinama i plaćama. To su najbolji pokazatelji. Svi drugi su e, djelomični zato jer pokazuju dio e, slike, no upravo ta dva je holistički i razlika u mirovinama, po mome mišljenju, su globalni pokazatelji koji akumuliraju sve one nejednakosti od iz e, u povijesti karijera zemlja. Ako razmišljate o razlikama u mirovinama, one zapravo pokazuju sve one e, e, koliko žena je bila pri, uopće nazočna na tržištu rada, da li je dobivala male ili velike plaće. Njezina pozicije Dakle, sve nejednakosti muškaraca i žena se akumuliraju i zapravo pokazuju, dolaze do izražaja u tim razlikama u mirovinama. Stoga je za nas toliko je važnog da upravo e, taj tu razliku u mirovinama tretiramo kao najslužbeniji pokazatelj i e, koji bi trebao ući u europski e, semestar i moramo tražiti metode ocjene cijele, te razlike u u različitim izvješćima možemo na jednoobrazan način predstaviti upravo ta pitanja, stoga bih željela zahvaliti na skretanje naše e, pozornosti upravo na ta dva važna e, pokazatelja o kojima nedovoljno govorimo. Nešto je e, učinjeno, ali nedovoljno. Mislim da je to tek početak nečeg što je vrlo važno zato što to je ogledalo koji će nam pokazati gdje smo u borbi za jednakost muškaraca i žena i zaista sam pod dubokim dojmom s onog slajda koji je pokazivao e, dijelovi koji imaju učinak, dakle komponente koje imaju učinka na e, ukupnu razliku između muškaraca i žena, dakle razlika u zaposlenosti. Dakle, radi se o broju sati koji je netko proveo na radnom mjestu i drugih nejednakosti kao što su dakle ti e, stakleni e, plafoni Stoga je ova analiza vrlo važna i trebalo bi biti polazište za e, politiku koja će težiti prema ravnopravnosti muškaraci, muškaraca i ženata i za pripremu onih instrumenata koji će spriječiti pojavu razlika u E, plaćama i mirovinama. Mi se usredotočujemo na sust mirovinski sustav, ali nije mirovinski sustav koji je razlog za ovaj problem, jer mirovina e, koju dobivate je posljedica e, načina kako žene djeluju na tržištu radu i tu tako možemo doći do rješenja. Puno hvala. Sada gospođa Puno hvala, gospođa Noil. Dank für die Referate. Es war wie immer sehr interessant, vor allen Dingen auch die Zahlenbasis, die dahinter steckt. Mislim da je vrlo važno vidjeti argumente, dakle da se vrlo e, jasno argumentirati može i sam brojevima. Dakle, mene zanimaju dvije teme. Više puta je spomenuto da su dakle razlike u e, e, pitanjima muškaraca i žena kod zaposlenosti dakle, radilo, radilo se o stupcima koji su stajali jedan do drugoga, naime e, stopa zarada muškaraca koji su naravno e, veći od žena i Mene bi zanimalo vrlo konkretno kako bi se moglo e, uspostaviti kontekst između muškaraca i žena je zaista je tako da E, visoke zarade i velike mogućnosti e, imati dobru mirovinu su na leđima žena e, na neki način i da žene pridonose tome da muškarci imaju veće mirovine. Stoga bi me zanimalo na koji način postoji komunikacija između tih dviju e, e, stupaca, a drugo pitanje je pitanje stope zaposlenosti. Dolazim iz Njemačke e, gdje se kaže da moramo povećati zaposlenost žena koje je postavljen kao na neki način cilj koji prema našemu svačanju će nas dovesti do, do jednakosti muškaraca i žena. Žene su danas više zaposlene, ali to uopće ne znači da sa tim novcem koji zarade mogu živjeti pitanje je hoće li u budućnosti postojati drugi ključ ili drugi pokazatelj koji će nam pokazati e, mogu li ja živjeti od svoje zarade jer ako imam recimo 14 satno radno vrijeme e, nego se radi o tome ono što je ključno jest da neke žene rad, e, rade i po 40 sati, e, brinu se za svoje obitelji, za svoju e, djecu, ali sa svojom zaradom ne mogu živjeti jer to jednostavno nije dovoljno. Pitanje je da li taj stari indeks, pokazatelj, naime stopa zaposlenstva, je li to uopće pokazatelj koji je danas e, e, zanimljiv? Trebamo li uvesti novi pokazatelj, a to je mogu li ja živjeti od svoje e, zarade? Naime, neka žena koja bi radila 20 sati, samo dakle želim reći da je taj indeks, novi indeks vrlo važan za budućnost. Puno sada gospodin Pinjenta Lopes, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, što se tiče ove teme, zaista je izvan svake sumnje da su naše tri izvjestiteljice uspjele ovdje iznijeti vrlo potpune informacije koje su iznimno bitne za našu daljnju raspravu. Jako je puno stvari o kojima bismo mogli i trebali raspravljati ne samo u našem, nego i u drugim odborima Europskog parlamenta. Prema onome što su nam izvjestiteljice rekle, pokazuje da postoji povećanje nejednakosti među muškarcima i ženama i to se ne vidi samo na socijalnoj i na društvenoj razini, nego ovdje govorimo baš o povećanju razlika između muškaraca i žena. I zato nije čudno da danas e, indeksi pokazuju da jedna četvrtina građana Europske unije od 28 članica se zapravo bori sa problemima siromaštva i socijalnog isključivanja. I nije slučajno da se sada nalazimo e, e, pred činjenicom od 20 milijuna nezaposlenih u Europskoj uniji. Ovdje zapravo govorimo o analitičkim podacima koji su možda iskrivljeni. Znači kada govorimo o nezaposlenosti. Zašto? Zato što zapravo postoji jako puno osoba koje se smatraju neaktivnima, ali koje nisu neaktivne zato što ne žele raditi, nego zato što nemaju mogućnosti da dođu na tržište rada. Evo imam još jedno pitanje koje mi sada pada na pamet, a možda je riječ o političkoj analizi koju ću zatražiti od njih da naprave. Dakle, ovo je sada scenarij pred kojim se nalazimo u ovoj situaciji, ali to je iz nečega proizašlo. Dakle, iz čega? Mi moramo prvo utvrditi konkretne razloge koji se nalaze u korijenu pogoršavanja ove situacije, jer ta se situacija nastavlja pogoršavati. Trenutno se nalazimo pred eh, scenarijem E, mm, evo recimo ovim koje nam je predstavila profesorica Francesca Betio, koji nam ukazuje na to da nam treba narednih 20 godina da bismo postigli one rezultate koji su posta, one znači ciljeve koje smo si postavili u okviru obzora 2020. Što bi značilo da nam treba još 20 godina da provedemo programe trojke koji će nam moći, e, e, koji će nam omogućiti da ostvarimo jedan od ciljeva koje smo si zadali u okviru programa programa Obzor 2020. Kada to sve čujemo, Evo, e, da malo skratimo ovo svoje izlaganje. Kad to sve čujemo, onda smatram da trebamo utvrditi kako političke, tako i makroekonomske uzroke takve situacije. Evropska unija je slijedila određeni put u proteklih nekoliko godina, e, kada govorimo o gospodarskoj i monetarnoj uniji, nakon toga možemo spomenuti i evropski semestar koji se e, promicao, a mi smatramo da treba uspostaviti izravnu vezu između političkih i ideoloških opcija Europske unije, ipak s druge strane stvarnosti činjenica, a to je zapravo posljedica ovih naših političkih izbora u proteklih nekoliko godina. Zahvaljujem. Evo, e, sada e, dajem riječ gospodinu Tosunu kao izvjestitelju. Izvolite. Zahvaljujem. Evo samo vrlo kratko da e, zahvalim trima izlagateljicama. Mislim da su nam e, dali zaista podatke koji mogu e, utvrditi neki danji put naše rasprave za analizu onoga o čemu ste vi razgovarali. Evo, ravnateljica instituta je rekla jedan vrlo važan podatak, a to je upravo broj žena koje se odriču posla zbog obiteljskih zbog obiteljske situacije. Dakle, to je nešto što se još povećalo u proteklih nekoliko godina. To je nešto što nas iznimno zabrinjava. Zašto? Zato što sa stajališta mog kluba zastupnika e, to je tendencija koja je itekako vezana uz ovu politiku koja je utjecala na e, uklanjanje resursa iz nekakvih javnih službi koje su direktno pogodile prvenstveno žene i onemogućile im da na ravnopravan način sudjeluju u tržištu rada, te također da im se da je došlo do većeg rezanja e, naknada i prihoda upravo za žene. Zato smatramo da je vaše izlaganje iznimno bitno i moramo ga imati na umu. U potpunosti se slažem i o tome smo već i ranije razgovarali sa ciljem da utvrdimo posebne e, odrednice unutar europskog semestra koje se tiču ravnopravnosti spolova. Dakle, ovdje kada raspravljamo o europskom semestru u našem odboru za ravnopravnost spolova, to je jedna od stvari koju, na koje moramo inzistirati. Također mislim da je jedno od izlaganja koje je iznimno bitno i u kojem ima jako, jako zanimljivih stvari je upravo ovo izlaganje znači, e, koje smo čuli o problematici rada sa skraćenim radnim vremenom. To je prvenstveno se odnosi na žene koje više rade skraćeno radno vrijeme nego puno radno vrijeme i to povlači za sobom čitav niz drugih problema kada govorimo o nekim reformama koje se tiču samog mirovinskog sustava, u većini država članica e, te reforme se tiču prvenstveno tog rada, skraćenog radnog vremena koji je evo ženski fenomen kao što smo već vidjeli i to je možda posljedica ovih politika koje smo odabrali u posljednje vrijeme. Dakle, vidjeli smo i iz e, graf, grafičkih prikaza kakva je tendencija u Europskoj uniji, u svim onim zemljama koji su e, pretrpjeli sve te programe, programe prilagodbe e, globalizaciji i programe e, u kojima su provedene politike štednje jer je došlo do velikog nazadovanja na ovom području. Zato smatram da je jako bitno da e, uzmemo i to u obzir kada ćemo raditi te specifične preporuke po pitanju provođenja novih politika u EU. Ta rodna perspektiva mora biti uključena i u njih. Ali to nije sad evo otkriće nove tople vode, ne, to se već zna i od ranije. Dali ste nam jako puno novih informacija, jako puno novog sadržaja koji nam je koristan i istina je da e, gospođa Klinge, kada je govorila o svojoj prezentaciji, moramo i njezine tvrdnje uzeti u obzir u našem daljem radu. Puno hvala gospodine Urtason. A sada da dovršimo evo ovu točku jer malo kasnimo s vremenom. E, htjela bih e, dati svakoj od izlagateljica vrijeme od tri minute da možda odgovori na ove komentare ili pitanja. Kao prvo ima riječ gospođa Lambak, izvolite. Dakle, pitanje zaposlenosti, pitanje trebalo mi vidjeti e, mogu li one raditi e, e, nepunano, dakle staviti, e, potpisati ugovor koji odgovara mojim sposobnosti kako bi zaradila za e, život je pitanje mnogo godina i ja nisam spomenula, ali vrlo često razgovaramo o razlozima je li to pokazatelj dakle usporedite e, zarade e, žena, a uzmete s tem e, područje gdje su zarade puno više, kada tu pogledate razinu, radi se pokazatelj je zaposlenost. Dakle, razlozi kako mjerite, kako računate, uključeni su u to mnogi aspekti, mnogi čimbenici, i kao što je puno puta spomenuto je uzrok e, mnogih akumulacija onog što na kraju zaradite, a to onda dovodi do razlika u e, visini mirovina. Ma, dakle, ne bih rekla da je to krivi pokazatelj, to je pokazatelj koji kaže E, jer zaista e, za nas je najveća aktivnost na tržištu e, rada koji će, koji će osigurati da se potencijal nas kao radne snage iskoristi. Ono što ćemo sada raditi jest dublje analizirati segregaciju na temelju obrazovanja. Zašto se ženema više preporuča da idu u takozvane ženske sektore gdje se toliko ne zarađuje Dakle, u usporedbi sa onim sektorima u kojima dominiraju e, muškarce. Ali zaista zaposlenost je pokazatelj, ali moramo opet izabrati e, ciljeve koje su vrlo specifični u odnosu na e, spolove i vidjeti kako u različitim državama članica kao što je izvjestitelj spomen gdje se može regulirati tržište rade, kakve mjere bi bile potrebne kako bi se Dakle, ja smatram da pokazatelj nije e, loš, nego da je vrlo važan. Puno hvala, gospođo Lambak. A sada riječ ima gospođa Petija. Izvolite. Um, well, first of all, I thank the commentators and... Um... Zahvaljujem se komentari i glavnu poruku koju sam željela e, dati, a naime ti pokazatelji jesu ključni i e, trebaju e, biti e, određeno svjetlo u usporedbi s kojim uspoređujete mnogo stvari. I, dakle, ja ću sada se ograničiti na to da ću reći da ne mogu govoriti o uzrocima. naime, makroekonomske e, politike same za sebe nisu uzreke, ali to bi nas dovelo negdje drugdje, ali jedna stvar koju bih željela reći zato jer je to nešto za što smatram da je vrlo važno, a to je i bila sam, e, dvojila sam da li da to e, spomenem u prezentaciji, a to je sljedeće. Za mlade žene su situacije vrlo različita od situacije za e, starije žene. Naime, postoji vrlo likvidano tržište rade e, sa organizacijom rada sa slobodnim vremenom, neplaćenim radom, što je e, razlika od standardne situacije. Ključno pitanje jest da li ravnopravnost spolova mora biti popularna i među mladim ženama, a ne samo e, e, ženama određene generacije. Onda isto tako moramo postaviti pitanja, različita pitanja kao što je recimo da li odredbe naše socijalne države su adekvatne za jedno likvidno, e, protočno tržište rada koje označava činjenicu da nije E, dobro strukturirano, dobro definirano, nego da postoje različite stvari koje se događaju na e, tržištu radu, da je vrlo raznolik i može također biti vrlo težak i problematičan. Mislim da nisam bila toliko jasna, ali ono što želim reći, nadam se da će ovaj parlament u određenom trenutku će isto tako e, se pozabaviti pitanjem mladih žena na tržištu rada i novih e, izazovima s kojima su suočene, jer, jer mislim da o tome dovoljno ne govorimo. Puno hvala gospođa Petio. I sada za kraj ima gospođa Klinger riječ, izvolite. Uh, well, there were no questions to my presentation, uh, but in nije bilo pitanje na moju prezentaciju, ali smatram da ovo, ovaj odbor može biti vrlo snažan uh, partner u pogledu provedbe dimenzije vezane za ravnopravnost spolova koji nadamo se da će dakle u programu u idućem programu rada. Hvala vam lijepa. Eh, Puno vam hvala na dolasku danas i na vašem doprinosu. Bez obzira što je ova rasprava evo održana pomalo kasno, mislim da je ipak bila zanimljiva i da nam je dala neke ideje o tome kako da uobličimo naš rad na ovom izvješću budućnosti. Još jednom zahvaljujem trima izlagateljicama koje su danas evo htjele doći i e, napraviti svoje prezentacije i raspravljati s nama o toj temi. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Evo, imamo dvije minute pauze. Dear colleagues, we will start, please. Take... Dragi kolege, molim vas da Continuamos con el orden de... Nastavit ćemo s dnevnim redom i prilazimo na šestu točku dnevnog reda, a to je rasprava o izvješću promicanje rodne jednakosti u području mentalnog zdravlja. Izvjetiteljica je gospođa Besera. Već smo na ovom odboru imali priliku čuti onu početnu raspravu i sada dajem riječ izvjetiteljici da nam objasni kako e, se, e, e, napravo, koje je sada stajalište i u kojoj smo fazi s ovim izvješćem. Zahvaljujem predsjednice. Evo, samo kratko. Izvijestit ću vas da od onog trenutka kada smo imali onaj prvi sastanak na kojem smo govorili o ovom izvješću na vlastitu inicijativu, e, primila sam doprinose e, su izvjestitelja iz različitih klubova i radili smo na vrlo konstruktivan e, način, te smo razradili ovo izvješće koje vam se na prvi pogled, i zaista to jest, može činiti složenim i vrlo teškim po pitanju e, postavljanja ograničenja. Dakle, ovdje se u izvješću suočavamo sa dva vrlo široka područja koja su međusobno e, povezana, ali također i svaki zasebno tretira različite teme. E, razgovarala sam sa izvjestiteljima u sjeni iz različitih klubova i mi smo e, svi se složili oko želje i potrebe da proširimo i produbimo one aspekte koji se tiču mentalnog zdravlja, ali smo htjeli uzeti u obzir da početna točka ovog izvješća bude upravo e, definicija samog zdravlja. Dakle, to smo preuzeli definiciju zdravlja svjetske zdravstvene organizacije kao stanje potpunog tjelesnog, mentalnog i društvenog blagostanja. Dakle, to nije nešto odvojeno, nego upravo nešto što se tiče cjelokupnog zdravlja. I također kada govorimo o perspektivi nadležnosti Europske unije po pitanju jamčenja prava e, pristupa E, sustavu, e, znači zdravstvenom sustavu u okviru naših politika. To je ono što smo također htjeli navesti u ovom izvješću. Tako ćemo na značajan način doprinijeti e, kako bi se ta tema uvrstila u druga područja zanimanja, druga područja djelovanja i kako bi se spriječila diskriminacija po pitanju pristupa posebnim oblicima zdravstvene skrbi, pogotovo kada govorimo o mentalnom zdravlju. I također bismo htjeli govoriti o otvorenoj i integracijskoj perspektivi perspektivi kada je riječ o tome koliko aspekata moramo uzeti u obzir e, kada govorimo o mentalnom zdravlju žena i onoga što utječe na to. To je povezano e, i s ravnopravnošću, sa spolnom ravnopravnošću, ali također i sa reproduktivnim i e, spolnim zdravljem postoje još i neke točke koje su iznimno ženske, odnosno prvenstveno ženske točke, odnosno e, tegobe koje se javljaju prvenstveno među ženama. Moramo zajamčiti da ta razlika nekih bolesti ili poremećaja koje se pojavljuju prvenstveno kod žena, da budu tretirane na jednaki način kao da e, na jednaki način u svim e, institucijama zdravstvene skrbi. Kada govorimo o mentalnom zdravlju prvenstveno, i o e, zaštiti i prilagodbi e, usluga, zdravstvenih usluga žena, onda moramo uzeti u obzir i one žene koje e, traže azil. Znači, trebamo se osvrnuti na tu dimenziju. Evo, u iščekivanju vaših konkretnih amandmana moram vam reći da smo do sada dobili vrlo značajan doprinos svih klubova koji se slažu oko toga da moramo e, tretirati e, depresiju kao e, jednu znači drugačiju poremeću drugačiju bolest moramo uzeti u obzir i onu fazu znači prije rođenja ili nakon rođenja djeteta također moramo razmišljati i o mentalnom zdravlju koje pogađa središnji živčani sustav znači Alzheimer, Alzheimerova bolest, demencija i tako dalje. Također moramo i uzeti u obzir i endometriozu. E, moramo uzeti također i u obzir e, samoozljeđivanje i koje mora se također uzeti u obzir u okviru svih naših politika koje se vežu uz pružanje usluga, e, zdravstvenih usluga. Također, ovo naše izvješće uvrštava i kliničko ispitivanje, odnosno moramo zajamčiti to da se klinička istraživanja i klinička ispitivanja provode na nediskriminatoran i na uključujuć način s obzirom na e, samu strukturu europskog društva, budući da je postoji znači 50-50 e, posto e, građana žena i muškaraca u Europskoj uniji. Znači da klinička ispitivanja moraju biti prilagođena i ženskoj i muškoj perspektivi Također, e, svaka, svaki oblik e, rodne jednakosti mora biti uključen i kada je riječ e, o o prihvaćanju, odnosno davanju dopuštenja za stavljanje na tržište određenih broja lijekova. Moramo uzeti u obzir i to da se mnoge testiranja provode samo na muškarcima, a ne na ženama i to je ono što treba promijeniti. Osim ovog e, izvješća, kada govorimo o kliničkim istraživanjima, mi želimo da Europska agencija za lijekove razvije specifične preporuke kako bismo mogli djelovati i u tom smjeru na konkretan način. Puno hvala gospođa Beserra na vašem izlaganju, a sada je e, riječ da se i drugi članovi ovog odbora jave za riječ. E, prvenstveno su izvjetitelji, znači gospođa Estaras u ime Pučana i također e, ima sada prvenstveno riječ gospođa Konoska. Izvolite. Hvala predsjednice. Ja ovdje mijenjam kolegicu Estras ona se ispričava što nije mogla nazočiti današnjem sastanku odbora i zamolila me da pročitam neke njemne primjedbe na ovo izvješće. Kao prvo, ona vjeruje da ovo izvješće ne odgovara naslovu, sadržaj izlazi izvan okvira nadležnosti odbora FAM i čak e, zapravo zadire u nadležnost odbora ENVI kao što su stavci 18, 20 i 21. Također postoji čitav niz spominjanja prava na pobačaj te prava na seksualno i reproduktivno zdravlje koje nema nikakve veze sa mentalnim zdravljem ili kliničkim istraživanjima. Kao što smo već ranije istaknuli, velik broj stavaka nema veze sa opsegom samog izvješća. Ova izvjestiteljica u Sjeni također žali što se ne spominje Europski pakt za mentalno zdravlje i dobrobit iz 2008. godine, zajedničko djelovanje za mentalno zdravlje i dobrobit eh, od Europske komisije za razdoblje 2013. do 2016. ili pak zelena knjiga iz 2005. godine. Nadalje, u ovom izvješću se ne govori o problematici kao što je obuka e, stručnjaka iz prakse, dobrobit na radnom mjestu, spolne razlike u kliničkim ispitivanjima, različiti životni stilovi, obrazovanje za mentalno zdravlje, razmjena najboljih praksi, invalidnost ili pak podaci, podatke Eurobarometra o financiranju od strane Europske unije. Izvjestiteljica Osjenić će predložiti neke amandmane i stoji na raspolaganju te otvorena za sugestije ostalih klubova kako bi se poboljšao završni tekst izvješća. Puno hvala, gospođa Konovska. Sada u ime socijaldemokrata gospođa Work Marijeć. Uh, hvala predsjednice. Hvala lijepa. Nacrt izvješća koji smo vidjeli je vrlo općenit i e, govori o različitim aspektima zdravlja žena, ali imam dobru suradnju e, s, i, i mislim da možemo e, dalje razviti ovaj tekst budući da se radi vrlo kompleksnoj temi želimo uvesti neke ključne e, pitanja politika vezane za zdravlje nama države članice moraju se e, e, moraju provesti vrlo ambicioznu politiku vezanu za mentalno zdravlje i danas želim podsjetiti sve da je danas međunarodni dan mentalnog zdravlje puno je aktivnosti koje se odvijaju danas na tu temu i, i naravno e, ljudi također prate i ovo izvješće e, mi, smo, mi bismo željeli uključiti e, ključne stvari vezane za mentalno zdravlje. Prvo, psih, naime jedan cjelokupni društveni pristup pitanju mentalnog zdravlja. Dakle, postoje i socijalni i ekonomski e, elementi i faktori e, koji, utječu na naše mentalno zdravlje, što ima i posljedicu na ravnopravnost. Naime, e, veća je mogućnosti izglede e, kod i mladih žena i starih žena tako da moramo e, imati pristup koji uključuje žene različitih e, dobi, različitih e, generacija, prema tome naš pristup ne bi smio biti jednaki za sve. Posebno se moramo sredočiti na mlade ljude i djece. Također moramo promicati obrazovanje i u formalno i neformalno obrazovanje kako bi se uklonili stereotipi i vezani za mentalno zdravlje, a također postoje vrlo dobra praksa e, u različitim organizacijama civilnog društva. E, muškarci i e, dječaci također pate od određenih problema mentalnog zdravlja kao rezultat stereotipa kao, rezulti, kao što su recimo više stope samoubojstava i tu ne smijemo zaboraviti e, na, te, na te stvari u okviru rada na, na ovome odboru. Tu su također problemi e, migrantica i ženskih izbjeglica, e, žena sa posebnim potrebama kao i važnost društvene brige. Kada se radi o kliničkim istraživanjama, medicina nije testirana tako često na ženama što e, stavlja njihove živote u opasnost. Naime, e, istraživanja nisu uključivale upravo aspekt spola u različitim e, istraživanjama, dakle žena ima manje zastupljenim u istraživanjima i Stoga sam zahvalna na e, radu koji je vezana za to posebno. Što se tiče e, e, odredbe Europske unije koje su vezani da aspekti spola moraju biti uključeni kao što su u području kardiovaskularnih bolesti ili stoga veselim se nastavku radu sa izvjestiteljima iz drugih odbora kako bismo ostvarili napredak. Muchas gracias, señora Ward. Tiene la palabra. Puno hvala. Sada dajem riječ gospođi Bjork, izvolite. Tak så mycket och skulle rikta... Hvala. Ovdje Mm, razgovaramo još o pitanjima o kojima smo raspravljali i prošli pot, ali mislim da se rasprava treba i produbiti po pitanju ovog izvješća. Kada je riječ o reproduktivnom zdravlju, što je prvenstveno rodna tema, odnosno pitanje koje pogađa isključivo žene, također i određene vrste raka koje pogađaju žene i također pitanje zdravstvene skrbi žena mentalno zdravlje žena i zdravlje žena općenito treba staviti u perspektivu europskog zdravstva općenito. Moramo ojačati još neke aspekte u ovom izvješću, kao što smo već rekli i prošli put. Također moramo e, govoriti više o socioekonomskim faktorima koji utječu na e, e, dobrobit, na blagostanje te na zdravlje i kako socioekonomski faktori mogu stvoriti određene probleme. također moramo razgovarati i o činjenici da žene e, itekako pate nakon nekakvih e, seksualnih agresija ili seksualnog nasilja. Također, trebali bismo govoriti i o ženama s invaliditetom s obzirom na sve one e, tipično ženske e, funkcije. U svakom slučaju, hvala gospođi Beseri na ovom sjajnom izvješću. Puno hvala gospođo Bjork i evo sada kada su se svi javili za riječ, želi li možda gospođa Besera nešto dodatno razjasniti nakon što je čula ove komentare? Evo samo kratko. Želim prvo zahvaliti svima na njihovom doprinosu te na entuzijazmu. Kao što je rekla Julie, Danas je najbolji dan za razgovor upravo o ovoj temi. Ono što bih ja htjela, osim ovog e, duha suradnje i spoznaje koliko je bitna ta tema i da se moramo s njome suočiti, ja bih htjela i da budemo jasni po pitanju dosega ovog izvješća. Dakle, kada govorimo o psihičkom e, i mentalnom zdravlju, nema ničega što smijemo izostaviti. Dakle, svi aspekti utječu na e, mentalnu dobrobit i mentalno zdravlje zdravlje žena. Svi su aspekti jednako bitni i zato smatram da moramo biti dovoljno otvoreni, da moramo uključivati sve doprinose kad, kako, kada razrađujemo ovu temu. Jer e, mnogi od nas iz osobnog iskustva ili među bližnjim e, osobama znamo da sve ono što se događa ima nekog utjecaja na e, mentalno zdravlje. Što, što nam se događa kad idemo kod liječnika, kada radimo, kada moramo uzeti lijek ili što nam se događa kada moramo moramo otići e, i podvrnuti se nekoj operaciji. Kada govorimo o reproduktivnim pravima, e, ja bih htjela da govorimo s perspektive e, znači abortuska, abortusa konkretno E, što nam je znači rekla kolegica iz EPP-a u ime e, kolegice Salaz. Dakle, e, mislim da to i tekako utječe na psihološko zdravlje žena. Mislim da to jest opravdano, prvenstveno zato da one imaju pristup sigurnim zakonskim i zdravim znači institucijama u kojima se to može dogoditi, odviti. Također to može utjecati na fizičko i mentalno, ali i duševno zdravlje same žene. E, kada govorimo o recimo uspjehu neke žene što može utjecati na njezino e, znači psihičko i fizičko stanje, to može biti kako poremećeno zbog e, eventualnog pobačaja. I to je ono što kažu svi stručnjaci u svijetu i to je nešto što na konkretan način moramo pokazati i u ovom izvješću. Zato smatramo da ovo izvješće jest tako nadležno i za tu temu, budući da govorimo o mentalnom zdravlju i da govorimo o diskriminaciji po pitanju pristupa pristupa žena određenoj zdravstvenoj skrbi. Dakle, to je nešto što spada pod pružanje e, zdravstvenih i javnih usluga i žena mora imati na to pravo. Možda mm, se možemo ne složiti oko određenih riječi, ali oko temeljne ideje se moramo složiti. Kada govorimo o tim temeljnim pravima, onda moramo govoriti i o situacijama koje dovode u veliku opasnost kako zdravlje žena, tako, i, tako znači, ne samo fizičko, nego i mentalno zdravlje žena. I zato moramo e, ovdje naći neki konsultivan način, zajedničku točku koji će biti u ovom slučaju pogodan za žene na europskoj razini. Dakle, ne želim se suočavati ponovno u drugim zemljama sa situacijom koju smo vidjeli u Poljskoj prošli tjedan. To je ono što je sad na stolu i moramo biti u stanju da ono što smatramo da je već bilo zajamčeno, zato što se nalazi u našim međunarodnim konvencijama, u našim sporazumima, u našim E, u našim e, propisima, to je nešto što moramo se osigurati da bude zajamčeno i u budućnosti. Također je Đulje spomenula i neke konkretne činjenice na kojima i ja mislim da trebamo raditi, a to je objektivna podzastupljenost žena kada govorimo o kliničkim ispitivanjima. Dakle, klinička ispitivanja, klinička e, testiranja ne odražavaju stvarnost i pritome i to znači da nisu prikladna kada se govori o rezultatima koje proizlaze iz tih ispitivanja. Dakle, istraživanje koje u velikoj mjeri financiraju upravo e, fondovi Europske unije, znači iz naših resursa, e, upravo zato sva ta ispitivanja moraju biti, e, u njima također mora biti i taj element rodne perspektive. Evo, kada govorimo o onome što je rekla moja kolegica Bjork, da, u radnom okruženju postoji jako puno situacija koje su vezane sa mentalnim zdravljem žena. To nije samo e, seksualno uznemiravanje ili to nije samo znači e, e, sindrom možda nekakvog znači como salario cuando sabes que estás cobrando menos que el dobro. U svakom slučaju, e, to nije samo proces, znači kada govorimo o seksualnom zlostavljanju, nego također i govorimo o drugim oblicima e, kada žena ne dobiva jednako postupanje kao i muškarac. To su sve pitanja o kojima moramo raspravljati kada razgovaramo o mentalnom zdravlju. Također, mentalno zdravlje je vezano uz sve aspekte naših života, a kliničko ispitivanje, inzistiram i dalje na tome, bitno je da se usmjerimo na te točke kako bismo se bolje e, organizirali i surađivali s organizacijama koje su vezane uz ispitivanje lijekova, ali također i sa Europskom agencijom za lijekove i također kako bismo e, se osigurali da radna perspektiva bude uključena u ona ispitivanja koja su u, e, pod direktnim, znači, zapravo pod direktnim sponzorstvom Europske unije u smislu financijskih sredstava. Ono što želimo napraviti, a to je stvoriti izvješće koje se temelji na ugovorima. To su važni aspekti i ako se uspijemo dogovoriti oko onih osnovnih tema, onda ćemo napraviti zaista solidno izvješće. Hvala. Zahvaljujem gospođo Besera i sada samo za vašu informaciju. Rok za podnošenje amandmana za ovo izvješće je 17. listopada u 17 sati. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je situacija u kojoj se nalaze žene izbjeglice u Grčkoj. Kao što znate, mi ćemo u okviru ovog odbora održati misiju u Grčkoj kako bismo vidjeli kakva je situacija sa ženama izbjeglicama na terenu. E, mi radimo na tome Radimo na pripremi te misije, radimo također i na e, izvješću o toj temi i kao što znate da e, nam dolazi, da ove godine kada smo proslavili Međunarodni dan žena, onda smo se stalno vrtili oko teme e, statusa žena izbjeglica i također smatramo da je iznimno bitno na licu mjesta vidjeti kakva je stvarna situacija sa tim ženama, budući da one žive na, u ovom trenutku na području Europske unije. Zato je jako bitno da posjetimo Grčku. I također, mi smo smatrali da bi za nas bilo iznimno važno da izbliza vidimo njihovu situaciju. Zato smo razmišljali pozvati upravo evo gospođu Kulebu koja je danas e, s nama, koja je glavna tajnica za ravnopravnost spolova, i koja dolazi iz e, Grčke. Ona naravno savršeno poznaje sva pitanja i e, čitavu tu situaciju koja se tiče žena izbjeglica na području Europske unije i također kada govorimo o borbi protiv trgovanja ženama i pomoći žrtvama. Mislim da bi ovo mogla biti prilika da imamo preliminarnu razmjenu mišljenja koja će prethoditi našoj misiji 13, e, 3. i 4. studenog. Zahvaljujemo sada gospođi Kuveli što je danas došla ovdje i sada vam dajem riječ da nam napravite uvod. Izvolite. Hvala vam lijepa na pozivu. Lijep pozdrav svima, dragi prijatelji. Moja nazočnost ovdje na odboru za ženska prava i ravnopravnost među spolovima je prilika da vam nešto kažem o naporima koje poduzima grčka vlada kako bi pronašla bolje rješenje za situaciju u kojoj se nalaze žene migrantice. Kao što vam je poznato, mi se u Europi trenutno nosimo sa tim velikim izazovom, priljevom priljeva izbjeglica, to je zapravo jedan svjetski izazov koji možemo riješiti samo kolektivnim naporima, ne smijemo izgubiti svoje humane vrijednosti. U trenutku kada su zatvorene granice na sjeveru, zbog unilateralnih mjera susjednih zemalja, oko 60 tisuća osoba našlo se blokirano u Grčkoj. Često se koristio argument borbe e, protiv nekih negativnih aspekata. Međutim, ti ljudi izlažu život opasnosti kako bi pokušali prijeći sredozemlje i napustiti zemlju iz koje dolaze gdje su se našli u opasnosti. To su ljudi koji bježe pred ratom, međutim često se događalo da se to predstavilo kao potraga za boljim životom. Da kako potrebno je pronaći rješenje na svjetskoj razini, te imati konkretna rješenja za pojedine regije. Mi nastojimo raditi na tome u Europi u sklopu sporazuma s Turskom. Taj sporazum je ipak e, dao svoj doprinos ublažavanju priljeva izbjeglica te isto tako eh, omogućilo da se prekine sa tom pojavom stradalih na sredozemlju. Mi imamo eh, dakle strategiju koja bi trebala biti usmjerena na to da se novac daje zemljama koje prihvaćaju velik broj osoba, također treba ubrzati povratak onih ljudi kojima nije odobren azil, te povećati inicijative na svim razinama kako bismo imali kvalitetniji pristup migracijskim pitanjima. Nadalje, e, treba osnažiti rad obalne straže da bi se pružila zaštita tim nesretnim ljudima, no kako bi se isto tako stalo na kraj, tom priljevu izbjeglica. Dame i gospodo, mi imamo jedan poseban odjel koji ima zadatak pratiti provedbu politika u toj rodnoj dimenziji, da kako uvažavajući pritom vrijednosti, da pokušat ću govoriti malo sporije, kako bi prevoditelji lakše mogli pratiti ono što govorim. U sklopu poštivanja univerzalnih i temeljnih prava i vrijednosti taj odjel radi na tome da djeluje zajedno sa ostalim službama, a upravo radi na prevladavanju migracijske krize. U proteklih nekoliko godina zadali smo se određene ciljeve u području borbe protiv socijalne isključenosti žena. Dakle, velik broj žena izloženo je isključenosti i diskriminaciji. Također smo stavili naglasak na situaciju u kojoj se nalaze djeca. Diskriminacija E, po osnovi spola je također u porastu, kao i e, na osnovi rasizma, ksenofobije i tako dalje. Posljedica toga jest da se neke žene moraju nositi s predrasudama, nasiljem i socijalnom isključenošću. Mi nastojimo imati e, jedan opći okvir za djelovanje. Imamo povjerenstvo za koordinaciju i praćenje aktivnosti tajništva za ravnopravnost spolova. Na tome se radi uz pomoć različitih drugih aktera, posebno kada je riječ o prihvatu i pružanju usluga ženama izbjeglicama, koje su žrtve ili su pak potencijalne žrtve nasilja. Također e, želimo pružiti i pomoć djeci te e, ženama koje su hraniteljice obitelji. U sklopu tog djelovanja mi radimo na koordiniran način sa međunarodnim organizacijama, grčkim i stranim nevladinim udrugama koje djeluju u području e, dakle migrantske krize. Mi nastojimo imati neke zajedničke aktivnosti. E, koristimo mrežu 61 udruge za borbu protiv diskriminacije nad ženama. Dakle, to je jedna mreža koja postoji u našoj zemlji. Ovo povjerenstvo za koordinaciju već ima nacrt protokola suradnje gdje se predviđa određen broj postupaka i mjera koje trebaju poduzeti različiti akteri, bilo da je riječ o dakle, središnjoj ili lokalnoj vlasti. Što se tiče identifikacije žena u žena izbjeglica u prihvatnim centrima, i pružanja e, privremenog smještaja. E, dakle, tu bih rekla da te osobe treba uputiti na različite službe socijalne skrbi ili prihvatne centre. Što se tiče ostalih aktivnosti, tu se također može predvidjeti i prevođenje e, i sljedeće aktivnosti raspodjela po različitim prihvatnim centrima, e, socijalna i psihološka pomoć, e, pomoć u hrani, pravna pomoć, savjetovanje u e, profesionalnim pitanjima i mogućnost pritupa, pristupa uslugama socijalne i zdravstvene skrbi. Različiti odjeli na lokalnoj razini i općenito u sklopu javne vlasti. Dakle, se su, dakle tu su također i predstavnici tih vlasti i radi se na uspostavi koordinacije kako bi se utvrdili slučajevi nasilja nad ženama, dakle riječ je ženama kojima je potrebno ukazati hitnu pomoć. Osim toga, ovo povjerenstvo za koordinaciju prati postupke na temelju pojedinih podataka, dakle to su postupci e, kojima se e, analiziraju njihovi zahtjevi. E, posebno je riječ o ženama koje su žrtve ili potencijalne žrtve nasilja, tako da ćemo imati dakle poseban protokol za žene i za djecu. Evo to je taj okvir koji nam služi za rad i za upućivanje žena u posebne prihvatne centre. Radi se o tome da im se pruže informacije o postupku traženja azila, zatim tu je i pitanje spajanja obitelji i premišta, a općenito rečeno postoje i neke konkretne aktivnosti e, prema ženama izbjeglicama koje su žrtve ili pak potencijalne žrtve nasilja i da to, na tome radimo zajedno sa nevladinim udrugama i međunarodnim organizacijama. Zajedno sa visokim povjerenikom za izbjeglice mi smo uspostavili koordinaciju za zaštitu žena i djevojčica kod prvog prihvata u Grčkoj i tijekom postupka za dobivanje azila. Također smo osigurali prijevod na jezik koji govore žene izbjeglice, dakle tu smo preveli različite brošure e, i pravila, e, kućna pravila prihvatnih centara i sada radimo na izradi jedne brošure koja će biti e, upućena ženama kako bi znali koje su nam službe na raspolaganju i na što imaju pravo. Zajedno sa UN Women organizirali smo dvije konferencije. Tu smo pozvali e, ljude koji su aktivni na terenu kako bi dobili obuku vezano uz kulturološke razlike te uz pitanja kao što su e, pravna zaštita i postupak dobivanja azila. Mislim da će to biti prilika za razmjenu najboljih praksi. Dragi prijatelji, ja sam vam ovdje vrlo sažeto opisala što namjeravamo poduzeti u skoroj budućnosti. Mi ćemo također imati i e, koordinaciju s ostalim nadležnim ministarstvima, a cilj nam je da imamo čitav niz aktivnosti koje će na cjelovit način doprinijeti integraciji žena izbjeglica u naše društvo. Ministar obrazovanja će također ustrojiti odjele za obuku izbjeglica kako bi se i na taj način pokrila potreba za 22 e, tisuća djece, dakle to su djeca izbjeglica, koji su već e, privačeni, koje koji već i pohađaju grčke škole. Temeljem zakona koji je već donesen u parlamentarnoj skupštini vezano uz solidarno gospodarstvo, mi ćemo također pokušati omogućiti ženama izbjeglicama da dobiju posao ili pak e, uputiti ih kako da e, osnuju zadrugu. U suradnji sa Ministarstvom kulture te e, lokalnom i regionalnom samoupravom organizirat ćemo i neke kulturne aktivnosti koje će zapravo provoditi žene izbjeglice, što će im omogućiti također da uđu u kontakt sa kulturom zemlje e, u kojih prima raširenih ruku. Kolege zastupnici, mi smatramo da je doprinos vašega odbora od ključne važnosti da bismo rasvjetlili situaciju da bismo potaknuli određene aktivnosti koje se temelje na zajedničkim europskim vrijednostima, na poštivanju ljudskih prava, prava i e, na e, poštivanju dostojanstva i na slobodi. I nastojat ćemo ograničiti koliko god je to moguće pojavu rasizma i ksenofobije. Zahvaljujem vam na pozornosti i rado ću čuti vaše prijedloge. Hvala. Puno hvala gospođa Guvela na vašem izlaganju. A sada, evo, otvaramo raspravu. Gospođa Bjork, izvolite. Hvala. Evo, na prvom, prvo želim zahvaliti gospođi Kuveli što je došla na ovaj naš odbor za prava žena i jednakost spolova, zato što smatramo da je iznimno važno da ustremo na tom putovanju u Grčku kako bismo vidjeli situaciju na terenu sa ženama e, i izbjeglicama. Zahvaljujem i izvjestiteljici na e, radu koji e, obavlja. Dakle, kada govorimo o ovoj kritičnoj situaciji u kojoj se sada nalazi e, Grčka. Želim samo izraziti e, e, također da se osjećam sa vama. Ja živim u Švedskoj i mi smo također zemlja koja je prihvatila jako velik broj izbjeglica u odnosu na neke druge zemlje. Znamo s kojim se izazovima moramo suočiti, ali mi smo u Švedskoj zapravo suočeni sa nužnosti provođenja programa trojke. Imamo drugačijih i nismo suočeni s time, znači imamo drugačijih i socijalni sustav, vi ste ti koji morate napraviti neke stvari, krenuti zapravo od nule kako biste e, se nosili sa tom e, situacijom, e, sa izvješćom krizom. Postoji jako puno ksenofoba i rasista s kojima se također moramo boriti, odnosno protiv kojih se moramo boriti. Znamo da oni žive ne samo u Grčkom, nego također i u drugim društvima u Europi u kojima se pojavljuje taj taksenofobija i rasizam. Moramo zajedno raditi kako bismo se borili protiv tih rasista terorističkih sila. Imamo još Zapravo dvije, dva pitanja imam i e, još nekoliko komentara po pitanju ovoga što ste rekli. Rekli ste da znači imamo e, trenutno 60 tisuća izbjeglica koje e, su ostale u Grčkoj nakon zatvaranja granica. Da, to je pitanje humanitarne krize. Koliko je tih 60 tisuća žena i djece? Spomenulo se 32 tisuće ako nisu u krivu moji izvori. I također e, postoji ne znam koliko tisuća djece koja trenutno idu, e, odnosno trebali bi pohađati školu e, zajedno sa grčkom djecom. Dakle, mene zanima koliko je točno djece, koliko žena i možete li mi vi reći što je to što vi očekujete i zahtijevate od Europske unije? Kakve napore, kakav angažman? Evo imam još jedan komentar. Bila sam dva puta u Grčkoj, prvi put e, iz humanitarnih razloga, drugi put sam to kombinirala sa putovanjem u Srbiju i Hrvatsku i vidjela sam da e, djeca i žene da se mogu kretati, iako na ograničen način, ali mogu se kretati. Nakon toga su zatvorene granice, postavljeni su policijski, e, znači, policijski kordoni i sve one žene koje sam ja vidjela su bile žene koje su bile s djecom i koje su htjele nastaviti svoje putovanje prema Njemačkoj jer su možda tamo imali svoje rođake. Ali evo prema Dublinskoj konvenciji oni više nisu mogli napustiti to, nisu mogli nastaviti to putovanje prema Austriji ili eventualno Njemačkoj. Kako je moguće e, da e, e, tamo budu smještene osobe šest mjeseci ili možda cijelu godinu i to bez mogućnosti kontaktiranja obitelji? Što se treba napraviti da se takve situacije u budućnosti izbjegnu? Treće pitanje se tiče financiranja. Grčka je ta koja E, mora znači financirati ovu trenutnu situaciju i nakon toga dobije naknadu znači za, e, za, e, za rashode. Dakle, sada nas zanima tko plaća te dodatne troškove. Hoće li to biti znači visoko povjerenstvo UN-a za izbjeglice, hoće li to biti iz europskih sredstava i tko će znači nadoknaditi te iznose Grčkoj. Vi ste zapravo odgovorni za financiranje cijelog tog zbrinjavanja izbjeglica, ali tko vam pomaže u tome da sve to financirate? Zahvaljujem, a sada gospođa Rodriguez, izvolite. Puno hvala. Zahvaljujem gospođi Kuveli na njezinom e, izlaganju. Mislim da je to jako e, važno i sve što ste nam rekli oči ove naše misije e, u Grčkoj će nam poslužiti da zapravo se suočimo sa situacijom na terenu. Ja ne želim sada govoriti o sporazumu sa Turskom, mislim da ovo nije ni vrijeme ni mjesto za to. No htjela bih reći da sam evo Portugalka i da sam zapravo shvatila koliko je Grčkoj e, problematično suočiti se sa tom politikom štednje, nego e, osim te čitave situacije sa financijskim problemima, ona se našla i susrela sa e, tom migracijskom krizom. I Evropska unija je ta koja je zapravo na neki način trebala pomoći Grčkoj da razriješi puno važnih pitanja. Sada je moje pitanje što zapravo Grčka čini kako bi ona uspjela ispuniti sve te zahtjeve koje joj nameće Europska unija, odnosno što e, s druge strane čini kako bi pomogla svim tim ženama i djevekama i djeci koja ulazi u Grčku i po pitanju njihovog obrazovanja. Što radite sa njihovim dosadašnjim dokazima, certifikatima, diplomama o stečenom obrazovanju? Kada govorimo o tim e, ženama izbjeglicama i svima koji rade sa njima, također moraju osigurati određenu vrstu izobrazbe, odnosno priznavanja do izobrazbe za e, te, takve građane. Mene zanima što radite po tom pitanju jer mi to točno nije jasno. Također me zanima što se događa sa e, preraspodjelom, e, znači sa slanjem izbjeglica u druge zemlje EU, Portugal i dalje iščekuje izbjeglice. Mi smo udvostručili i smo udvostručili broj izbjeglica koje možemo i želimo primiti, ali oni kap, znači pristižu e, vrlo sporo. Sada me, zanima e, zbog čega postoji to sistematično kašnjenje po pitanju premještanja izbjeglica. Dakle, e, mi smo ti koji smo prihvatili određeni broj izbjeglica, još uvijek nismo uspjeli postići premješanje, nisu uspjeli doći u Portugal. Što možemo napraviti po tom pitanju? Sada kada govorimo o financijskoj pomoći, što možemo još napraviti ne samo u okviru ovog odbora, nego također i na razini svih europskih fondova? Zahvaljujem, gospođa Rodrike. Sad, gospođa Becerra, imate riječ? Puno hvala, gospođa Kuvela. Mislimo E, da smo svi evo vrlo nestrpljivi po pitanju e, ovog putovanja u Grčku da vidimo kakva je situacija na terenu. Neću sada to ponavljati što su rekle kolegice prije mene. Ono što nas najviše zabrinjava, a to je kako možemo biti e, još učinkovitiji po pitanju sredstava. I također me zanima dodatno kakva je vaša percepcija, kakvo je vaše viđenje činjenice da Znači, ovaj, e, ova operacija Herkules e, e, koja se provodi iz dana u dan i kako to može utjecati na poboljšanje situacije na granicama, odnosno taj dodatni, dodatno osoblje koje ćete dobiti za rad na granicama i također kada govorimo o rađenju registra popisa izbjeglica i propuštanja osoba na danjem teritoriju Europske unije, mene zanima kako ćete se nositi s tim i što što će nam to u budućnosti. Također, kada govorimo o drugim karakteristikama, Mene zanima na koji način se suočavate sa izbjegličkim kampovima u kojima se nalazi više od 60 ili čak 70 tisuća osoba prema nekim podacima. Znači, nas zanimaju te vrlo posebne karakteristike, odnosno zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni kada govorimo o izbjegličkim kampovima. Mnogi od turističkih središta i zapravo resursa su se prenamijenili za prihvat izbjeglica, ali na kraju ono što je zapravo zajedničko svim osobama koje se nalaze u tim izbjegličkim kampovima je to da se njihov život svodi samo na čekanje, čekanje i čekanje. I to je ono na čemu se najviše prigovara. Dakle, njima ne treba sad nešto više od onog drugog, jer činjenica da njima svima treba, ali ono što im najviše treba, po mom mišljenju, je nekakav plan za budućnost. Dakle, te osobe bi trebale znati što ih čekati, čeka, trebale bi imati neku perspektivu kako bi mogli organizirati svoj život i kako ne bi samo e, pasivno čekali e, naše nekakve potencijalne odgovore. Puno vam hvala. Evo prije nego što dam riječ gospođi Kuveli da odgovori na vaša pitanja i komentare. Također vam želim reći i kao predsjednica ovog odbora da sam zahvalna na vašem dolasku danas ovdje i također da smo zahvalni na trudu koju ulažete za nošenje sa ovom vrlo teškom situacijom. Mi smo puno raspravljali o tome i u ovom parlamentu i u okviru ovog odbora i stalno smo naglašavali važnost europskih instrumenata. Zato što kada govorimo o imigrantima, e, govorimo o potrebi europskih zajedničkih instrumenata. Dakle, to nisu izbjeglice u Grčkoj, nego izbjeglice u Europskoj uniji. I upravo zato moramo priznati da bi odgovor trebao biti e, odgovor koji će se donijeti kroz e, suradnju i solidarnost. Zahvaljujem vam na trudu koji ulažete i u ovom odboru ćete uvijek imati saveznice kada e, zapravo dođe do potrebe da se izdvoji još više sredstava za pomoć ženama i izbjeglicama. Dakle, e, nama je jasno da su upravo žene jedna od ranjivijih skupina u toj stvarnosti koja nas toliko zabrinjava i tako i treba biti kada je riječ o Europskoj uniji. Gospođo Kubel, imate riječ, izvolite.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 komentare i pitanja. Ovako, činjenice da su te osobe zapravo zapale u našoj zemlji, e, to je nešto što se u potpunosti ne poštuje, zato što se ne provodi ona odluka o e, kvotama te o premještanju izbjeglica u cijeloj Europskoj uniji. To nisu, e, kada govorimo o 60 tisuća osoba, to nije tako pretjerana brojka i njima se može naći smještaj u Europi i njima se može naći neki prostor, ali ne postoji postoji dovoljno političke volje. Također postoje i neke e, proturječne politike i neke politike znači država članica koje su odlučile zatvoriti svoje granice i ne provesti odluku o premještanju izbjeglica. To je nešto što nam pokazuje samo smjer u kojem se Europska unija kreće. To nije samo pitanje e, humanosti ili solidarnosti kada se moramo suočiti s problemom koji je vezan uz rat, uz e, gospodarske nejednakosti i tako dalje. E, znači, čovječanstvo je tijekom povijesti moralo mm, se suočiti sa mnogim migracijskim tokovima. E, mnoge naše zemlje su u prošlosti bile zemlje iz kojih se emigriralo i zapravo to je nešto što možemo nazvati fiziološkim stanjem pod navodnicima. To se već nekoliko puta dogodilo u prošlosti i sada se tiče nas. Mi smo ti koji se moramo suočiti s tim problemom. Istina je da postoje rješenja, a prvenstveno to su provedba sporazuma koji su već potpisani. Da, e, mnoge države članice bi htjele preuzeti one predviđene kvote koje su dogovorene, ali to se još uvijek nije dogodilo. Druga stvar, recimo 400 osoba je trebalo biti poslano kako bi pomoglo Grčkoj. 400 osoba iz cijele Europe. E, činjenica je da smo ih mi dobili samo 19 za sada, a vi kao Europski parlament bi se trebali upravo vršiti pritisak kako bi se provela odluka koja je donesena na razini parlamenta i vijeća. E, kada govorimo o tečajevima i obrazovanju imamo 22 djece koje će biti upisane na te posebne tečajeve, ali možemo napraviti i puno više od toga. E, što se tiče financiranja, velik dio sredstava odlazi nevladinim udrugama. Jedan dio bi trebao ići i samoj grčkoj vladi, zato što je jako puno osoba i dobrovoljaca, volontera koji e, rade u tim centrima za prihvat i registraciju. I koji svakodnevno pružaju pomoć, prvenstveno kako bi izašli u susret e, izbjeglicama i onim najranjivijim, skupin, najranjivim skupinama, a to su žene i djeca. Pomoć koju e, Evropska unija u tom slučaju pruža nešto što se e, mora povećati i nešto bez čega ne možemo. Da, kada govorimo o obrazovanju žena e, izbjeglica i o priznanju, znači njegove, do, do, njihove dotadašnje izobrazbe, moramo se usmjeriti i na neke druge probleme s obzirom na to da ne raspolažemo osobljem, e, dovoljnim brojem osoba koje znaju kako se trebaju suočiti sa takvim situacijama koji nisu obučeni za pojedine radnje. Dakle, ovdje govorimo i o pružanjima, o pružanju zdravstvene skrbi, moramo govoriti i o osobama e, koje znači na vrlo blizak način bi trebali razgovarati i surađivati sa tim ženama, a nisu obučene za to. Mnoge od tih žena su bile žrtve nasilja, e, su bile žrtve trgovine Znači, e, trgovine ljudima i zato treba razgovarati s tim ženama, treba im omogućiti da ispričaju svoje iskustvo i svoje probleme i da e, nađu način kako da ponovno se integriraju u e, nekakav svakodnevni život. Ako neku ženu izbjeglicu redovito tuče partner, ona će se vrlo teško odlučiti na prijavljivanje takve situacije. A mi moramo napraviti sve što je moguće da te žene napokon počnu komunicirati, napokon počnu pričati, a za to nam treba obučeno osoblje. Osim toga, moramo pružiti i gospodarsku pomoć Turskoj. U Turskoj se, e, su suočeni sa velikim problemom zato što je to prva zemlja u koju izbjeglice dolaze i moramo i u tom pogledu poštivati sporazume. Dakle, sporazum koji je potpisan sa Turskom je se počeo provoditi nakon što su granice bile zatvorene. Dakle, taj sporazum je nešto što se mora nastaviti provoditi Prednost je bar ta što trenutno na Egejskom moru nemamo više e, osoba koje, koje se potapaju, ali činjenica je da se problem zbog suradnje sa Turskom premjestio samo na obale e, nešto zapadnije, odnosno sada Italija tako se suočava sa problemom velikog broja utapljenja na sredozemlju. Također smo i svi vidjeli one dramatične e, snimke na e, televiziji. E, također i oni su, koji su došli u našu zemlju osobno vidjeli su sva ta strašna iskustva, kao što je spomenula i kolegica iz Švedske, to su strašna iskustva koja nitko ne bi smio proživjeti. Osim toga, potrebna je solidarnost svih žena na razini Europske unije. Mi moramo e, učiniti to da se naš glas čuje, da se suočimo s tim problemom koliko je god to moguće i da ustrajemo na načelima i vrijednostima koje moramo obraniti u Europskoj uniji. Ne znam jesam li možda propustila odgovor na neko od vaših e, pitanja. Dobro. A sada što se tiče e, samog evo predsjedništva. Ja bih vam htjela reći da bi 8.3. trebao postati e, dan za iduću godinu koji bi mogao biti baš e, posvećen prvenstveno ženama i izbjeglicama. Evo, to je sve za sada. Hvala vam. Muchas e, gracias, señora Cubela. Hvala vam lijepa na vrlo zanimljivom i korisnom izlaganju. Kao što je već rečeno, eh, budući da je sada, kada govorimo o tom danu žena, mi e, ovdje imamo zapravo susret sa e, predstavnicima nacionalnih parlamenta u Europskoj uniji. Prošle godine smo ga imali, bilo je jako zanimljivo i vjerujemo da ćemo moći očuvati tu suradnju i na razini ne samo vladinih udruga, nego i nacionalnih parlamenta koji rade na e, ovim područjima. Ja vjerujem da ćemo uspjeti ostvariti ciljeve koje smo si postavili i također da ćemo uspjeti imati na laganju sve one instrumente e, koji su nam obećani, da ćemo uspjeti provesti u dijelu kako bismo, kako bismo pomogli izbjegli ženama i izbjeglicama. Sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je posljednja točka za danas. To je broj osam. Riječ je o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji Evo imam ovdje izvješće na vlastitu inicijativu, a izvjestiteljica je e, gospođa Besera. Izvolite imate riječ. Evo danas zaista imam više zadaća. Hvala vam što ćete još izdržati ovo moje zadnje izlaganje. Evo samo ću vam sada reći nešto o duhu ovog izvješća. Mislim da je bilo ključno da odlučimo koji će biti fokus, a to je ovdje u ovom mišljenju nasilje nad ženama. Zato što je to e, zapravo nasilje nad ženama jedno od najraširenijih kršenja temeljnih prava e, e, osoba. Ovdje govorimo i o rečavanju problema, znači zemlje porijekla, zemlje boravišta, također i problematika koja se tiče same zaštite zdravlja, mentalnog i fizičkog zdravlja žena. Dakle, kada govorimo o nasilju nad ženama, to će biti ona središnja tema izvješća i kroz kroz alate koje imamo na raspolaganju moramo iskoristiti instrumente e, Ujedinjenih naroda koje nam omogućavaju zapravo da se borimo protiv e, e, ratnog sukoba, odnosno protiv nasilja nad ženama koje se provodi kao jedno od oružja u ratnim sukobima. Također će to biti vezano uz proslavu Međunarodnog dana žena i koje će biti posvećena jedan dio tog slavlja, odnosno tog obilježavanja obrazovanju djevojaka. Također želimo i provesti e, e, provesti primjer rezolucije Ujedinjenih naroda 1325. Želimo postići potpunu emancipaciju i jednakost i također želimo razmišljati o mogućnosti e, uspostavljanja jednog obvezujućeg međunarodnog instrumenta po pitanju nasilja nad ženama. Mi jako dugo radimo već na tome i htjeli bismo zapravo razviti neke alate kojima bi se osigurala bolja primjena Istanbulske konvencije ali također želimo i raspolagati međunarodnim instrumentom na razini Ujedinjenih naroda koji će biti obvezujući i također osigurati nadzorne mehanizme. Na taj način želimo da se u potpunosti obuhvati ta cijela perspektiva nasilja nad ženama. Puno hvala, gospođa Becerra, a sada u ime Pučana, gospođa Konoska, izvolite. Thank you very much, Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Želim reći nekoliko riječi umjesto eh, Andrije Gabriel, koja je nije nazočna, za, a vezano za ovo izvješće e, ispričavam, ona se ispričava što ona nije danas tu, ali je na sastanku FARA, parlamentarne skupštine e, Unije za Mediteran u Barceloni. Ona bi željela zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća koji ima dobra, e, dobra elementa i isto tako ustvrđuje kako je izvjestitelj je već uključio mnoga pitanja koja su važna za e, ovo izvješće kao izvjestitelj e, skupine e, rudskih pučina želi predložiti amandmane koji uključuju dodatne elemente i ja ću sada nešto reći o četvoro. Prvo, što se tiče korištenja seksualnog nasilja kao e, oružja u ratu. Ona inzistira na borbi protiv e, nekažnjivosti i te na e, e, pomoć Europske unije sigurnosnom sustavu u trećim zemljama u tom pogledu. Drugo, ona će također predložiti amandman koji se tiče sudjelovanja žena u mirovnim pregovorima. Svaki mirovni pregovori gdje je predstavljena Europska unija, moramo naglasiti da je uključivanje žena e, čimbenik uspjeha za trajan mir i ključan e, korak prema tranziciji. Treće, ona će isto tako uključiti situaciju e, e, žena migranata te e, gdje države članice i organi unutarnjih poslova moraju dobiti dodatnu izobrazbu kako bi imali obzira prema posebnoj situaciji žena. A što se tiče borbe protiv um, uh, sakaćenja ženskih spolnih organa. O to treba postati prioritet Europske unije, a isto tako i borba protiv prisilnih uh, brakova. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Bjork. E, jag har nöjtet av att vara skugga också på denna, denna, e, detta yttrande. Och e, jag måste bara säga att... Također mi je zadovoljstvo želim samo e, još jednom e, naglasiti da je e, vrlo dobro to usredotočavanje na bavljenje bavljanje problemom nasilja protiv žena kao element u ratu. To je vrlo važno da je uključeno u izvješće ima nekoliko amandmana vezanih za poziciju žena izbjeglica. Situacija pitanje seksualnog iskorištavanja žena, prostitucije i krijumčarenja e, žena, ja bih isto tako željela e, spomenuti e, ekstremne desnice i kako njihova mržnja ima posljedice na žene i prava izbjeglica te pitanje e, po, položaja žena na okupiranim područjima. Gospođa Rodriguez. Hvala e, e, lijepa na izvjestiteljici na ovom tekstu. On je poprilično dobar. Naravno, mi ćemo ga dalje popravljati kroz svoje doprinose. Već imamo slična stajališta o nekim pitanjima napose kada se radi o e, ženama izbjeglicama i to je nešto što ćemo uključiti u naše amandmane e, i mislim da ćemo o tome sutra razgovarati. Željeli bismo vidjeti, pored onog što je već rečeno, da ne ponavljamo, ja bih također željela e, vidjeti jednu referencu E, podršku e, obrazovanja žena, odraslih žena, ali isto tako i e, djece u bolnicama. Dakle, radi se o učiteljima u bolnicama, ali što je važno zato jer imamo puno žena i djece koji dolaze iz ratnih stanja tako da im je tako da bi im bila e, potrebna takva podrška potom specijalizirana obuka za e, diplomate te e, drugo osoblje kao i posebne specifične potrebe žena i djece ali bi isto tako e, bi bilo dobro vidjeti obuku parlamentarnoj e, diplomaciji e, potom prava LGBT zajednica koji se također tiču i naše skupina što se a osim toga mislim da imamo nekoliko amandmana koji su slični ono što je spomenuto vidjeli smo e, e, željeli bismo biti učinkoviti, željeli bismo vidjeti referencu u e, izvješću vezano za starije žene i stariju populaciju općenito. Hvala vam lijepa. Evo za vašu informaciju. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 13.10. do 17 sati. Želi li možda gospođa Besera nešto reći nakon što je čula ova izlaganja? Ne, dobro kaže. E, odmahuje glavom. Onda možemo ovu točku dnevnog reda smatrati zaključenom. I nastavit ćemo sa sastankom ovog odbora sutra u 10. Pardon, ispričavam se, sutra u 9. Evo, skoro sam popustila pritisku. Dakle, u 9 sutra ujutro.